Good afternoon, ladies Dobar dan, dame i gospodo. nakon krasnog sunčanog vikenda, hvala vam što ste spremni ovdje sjesti s nama i porazgovarati o jako važnim pitanjima, a evropskim pitanjima. Održat ćemo sastanak danas i sutra. Sutra ujutro, dakle i sutra poslje podne. Usvajanje dnevnog reda. Koliko nemate primjedbi, ona se smatra usvojenom, dakle nema primjedbi, usvojeno obavijesti, odnosno priopćenja predsjednika. plenum energetske zajednice, vrlo važan događaj. Trebamo sudjelovati i biti odgovorni dakle za stvaranje ove međunarodne zajednice devet zemalja u okružju od Zapadnog Balkana, Moldove, Ukrajine, Gruzije i još neke zemlje promatrači. 2005. smo bili onaj odbor koji je bio odgovoran dakle, za početak ove inicijative. Dakle, parlamentarna skupština će se održati sutra između našeg jutarnjeg i popodnevnog sastanka, dakle 24. travnja od 13.30 do 14.30 sat vremena. Zato ASP3E3. Dakle, na trećem katu. Dakle, tu će se sastati članovi parlamenta energetske zajednice i članovi odbora ITRE. To je važno za našu suradnju dakle, sa malo spomenutim državama. Ja bih vas ohrabrio da dođete na taj sastanak, da se pridružite makar i na 20 minuta. No, možda kažete nekoliko riječi ili da saslušate čime se tamo bavimo. Budite aktivni. Razgovarat ćemo o održivom razvoju, dakle o obnovljivim izvorima energije sa našim susjedima. Mi smo jako ozbiljni kada je riječ o ovim energetskim pitanjima povezanim sa borbom protiv klimatskih promjena. Ponudit ćemo i ručak u obliku sendviča, možda vas to ohrabri da dođete. Njih ćemo servirati u vremenu između 13 i 13.30 sati. Dakle, sala 3E3. budite nazočni. Uh, one, at least Barem nekoliko kolega, evo. Bilo bi dobro da se tamo pojave iz većih uh, klubova zastupnika. Na zadnjem ovakvom sastanku imali smo dvoje zastupnika iz odbora ITRE, kolegica Harms i ja. No nije baš dobro izgledalo kao što možete zamisliti. Ljudi su stigli iz mjesta udaljenih pet, tri tisuće kilometara sve da bi se s nama sastali i tamo ih je dočekalo dvoje ljudi iz Europskog parlamenta. I zato kažem, dođite makar na nekoliko minuta to bi bio snažan signal evo da i sami provodimo svoje odluke. Sada mm, sljedeća najava. Parlament i komisija će održati konferenciju o obličavanju naše digitalne budućnosti, dakle digitalne revolucije i to 25. travanj, dakle između 14.30 i 18.30. Dakle, to je srijeda popodne. Oblikovanje naše digitalne budućnosti. Konferencija će se fokusirati na digitalizaciju, dakle prevladavanje digitalnog e, jaza, više mogućnosti za europske građane te jedinstveno tržište za naše tvrtke. Pozvani su svi članovi našeg odbora. Some of you very polite, not in the first case. neki se ovdje pristojno smješkaju. Dakle, ovdje bih vas ohrabio da dođete vi ste svi zainteresirani za ovu digitalnu agendu. Dakle, usvajamo zapisnik 21. i 2. veljače. Nema, ukoliko ne bude primjedbi do kraja sastanka, onda će se zapisnik smatrati usvojenim. Hvala lijepa. Imamo jako brzo. Četvrta točka. Dakle, uredba ENISA dakle naša agencija uh, koja se bavi kibersigurnošću, dakle izmjena uredbe koja se tiče dakle kibersigurnosne certifikacije odnosno akto kibersigurnosti. Razmatrat ćemo nacrt izvješća danas za koji je zadužena kolegica Angelika Nibler. Vidimo tu kolegicu, tu su izvjestitelji sjene, evo sjajno. Riječ je o prioritetnim dosjejima, dakle kada govorimo o zajedničkoj deklaraciji komisije i parlamenta i tu nam je pridružen odbor IMKO u skladu sa člankom 54 jer govorimo o podijeljenoj nadležnosti kada je riječ o certifikaciji Započnimo sa raspravom. Malo gospođo izvjestiteljice, predstavite nam izvješće, izvolite. Hvala lijepa, dragi kolegi. Drago mi je što vam mogu predstaviti svoj nacrt izvješća koji se bavi dakle aktom o kibersigurnosti. Hvala svim kolegama s kojima sam već počela surađivati na ovom izvješću. I evo radujem se današnjoj raspravi koju ćemo održati na ovu temu. Imamo tri glavne skupine amandmana, prije svega riječ o Enisi i njenom mandatu. Kad je riječ o upravljanju našom kibersigurnošću, koje će biti smjernice za radove agencije, druga velika tema amandmana, kako možemo postići visoke standarde na razini Europske unije kada je riječ o kibersigurnosti i treća velika tema, kako povećati povjerenje građana vezano uz informacijske usluge, povezane uređaje i slično zato što je za mene ovo primjerice jedno od najvažnijih pitanja. Prvo, dakle, što se tiče Enize, na političkoj razini bilo bi dobro imati snažnu europsku agenciju. I do toga sam uglavnom podržala ono što je predložila komisija kada je riječ o dodjeli osoblja, dakle potrebnih e, sredstava ovoj agenciji. Ona ova agencija bi također trebala imati stalni mandat. potom ona bi trebala funkcionirati kao tijelo za certifikaciju i provjeru. Mislim da to nije u suprotnosti sa njenom snažnom ulogom koju bi trebala imati, jednako je sa agencijama na nacionalnoj razini koja bi bila dakle svojevrsni ekvivalent. Imamo naime agencije koje se već bave ovim pitanjima i to uz popriličan uspjeh ali također i dalje postoje neke zemlje u Europskoj uniji u kojima je ova stvar tek u povojima, dakle tek se osnivaju slične agencije, već smo o tome raspravljali ovdje u odboru. Dakle, potrebna je jedna snažna agencija koja će popratiti već postojeće snažne nacionalne agencije koje se bave kibersigurnošću. To je potrebno pojačati njihovu suradnju, primila sam e, neke prijedloge koji idu u tom smjeru i spremna sam ih prihvatiti. Uloga se treba biti usmjerena ka dakle, ovoj operativnoj e, suradnji, tu je mogućnost izrade njenih mišljenja u suradnji sa državama članicama, dakle sve u skladu sa nadležnostima koje će biti dodijeljene Enisa bi također trebala biti lider kada je riječ o razvoju e, sigurnosti u Europskoj uniji, dakle sve u suradnji sa nacionalnim agencijama, sa predstavnicima industrije. Ali ona bi dakle trebala biti ta koja će se baviti razvojem europskih programa. Evo druga točka, kako stvoriti obvezujuće standarde na Evropskoj uniji, što je ono što predlažemo nakon što smo vidjeli tekst komisije. A mislim da ovdje nije riječ samo o robama i uslugama dakle, koje, se, koje pripadaju informacijskim tehnologijama, dakle potrebno je obuhvatiti sve ono što se nalazi uh, online, dakle sve to treba ulaziti u područje primjene i nadam se da ćete podržati s tim u vezi moju definiciju. Potom ocjena rizika, odnosno različite razine sigurnosti koje bi se davale u odnosu na rizik koji je prisutan. Dakle, tu govorimo o programima za kibersigurnost. Potom, s tim u vezi komisija ovdje predlaže tri razine e, rizika, tri definicije rizika. Ja sam ovdje napravila isto kada govorimo o sigurnosti servera. Ovdje sam malo e, pojačala ovu formulaciju i hvala kolegama na potpori o ovim mojim naporima. I rado ću saslušati što misle o ovim pitanjima. I konačno, certifikacija. Kako urediti stvari na evropskoj razini? Ovo je bilo dosta složeno. E, komisija je spominjala dobrovoljni pristup kada je riječ o davanju certifikata, dakle basic level ali predviđala je isti postupak i za najviše razine rizika. Ja sam eh, odlučila da zauzeti jedan, eh, jedan proces koji bi uzeo u obzir mjere predostrožnosti, dakle malo stroži sustav i rado ću saslušati što će kolege reći kada je riječ o povezanim uređajima koji dakle donose i visoke rizike i na nacionalnoj razini se ovdje predviđa obvezujući sustav certifikacije dok tako nije dakle sa najniže dvije razine zaštite. Ja sam ovdje međutim tražila da postoji za ove najniže razine rizika mogućnost autocertifikacije, a da svejedno bude primijenjen, primijenjen jedan obvezujući europski okvir. Ovdje su se mišljenja poprilično razilaze i evo čuti ću što će kolege sada reći na raspravi. S jedne strane svi želimo visoke sigurnosne standarde i zato smo predvidjeli obvezujuću certifikaciju jer bez ovoga dakle dionici neće biti zainteresirani za sustav. Međutim, s druge strane imamo male, srednje tvrtke koje pružaju ovu vrstu usluga i upravo ta njihova dimenzija, njihova, njihov kapacitet se mora uzeti u obzir kako ne bi došlo do stvaranja neželjenih prepreka kada je riječ o njihovom ulasku na tržište. Govorimo o milijardama uređaja koji su koji bi mogli ući u ovu definiciju. Dakle, ako od svih budemo tražili istu, iste mjere sigurnosti, onda bi se ove male i srednje tvrtke mogle naći doista u teškim e, situacijama zato što je dobivanje certifikata nešto za što treba određeno vrijeme, te zato predlažem jedan, jednu vrstu srednjeg puta. Što se tiče članka 49, riječ je o i suradnji dakle evropske i nacionalne razine. Ovdje predlažem dakle evropski pristup e, kojim bi trebalo zamijeniti one koji postoji na nacionalnoj razini, ali najradije bih na dijelu vidjela suradnju između ENISA, dakle i nacionalnih tijela za certifikaciju i na, u ovom sam smjeru uredila formulacije u tekstu. Dakle, stvaranje različitih e, razina sigurnosti pokušali smo vidjeti u dijalozima dakle, sa državama i sa predstavnicima industrije kako su uređene uređene te stvari. To je tema koje su se mnogi dotaknuli. Imamo situaciju naime da službe za kibersigurnost u tvrtkama imaju stotine zaposlenih koji se bave samo tim pitanjima, a NISA danas ne broji više od 70 djelatnika koji rade za nju velikim informatičkim tvrtkama imamo čak i po skoro tisuću ljudi koji se bave isključivo kibersigurnošću i moramo voditi računa dakle o tim kapacitetima koje posjeduje industrija. Biće nam jako teško stvoriti ove idealne uvjete za zaštitu sigurnosti. Trebalo bi na inteligentan način razmisliti na koji način možemo uključiti industriju, države, članice, da bi oni bolje surađivali. Vidim da postoji mogućnost da se predlože scheme, da se predlože programi kojima bi se mogla povećati dakle suradnja sa industrijom. Potom pitanje povjerenja građana. Ja ovdje ne predlažem e, nekakvu etiketu na razini Europske unije, već obvezujuću definiciju, a detalje ćete naći u mom tekstu Hvala lijepo, hvala vam na ovoj otvorenosti koju ste pokazali. Kolega Kurumbašev iz SID-a. pozvolite mi eh, prvo da vi Hvala lijepo. Dozvolite mi da vam zahvalim što ste nas podsjetili na ovaj događaj u kojem sudjeluju Moldova i druge zemlje Zapadnog eh, Balkana. Kao što znate, riječ je o jednom od prioriteta bugarskog predsjedništva. Mi na istoku Europe znamo koliko je važno sudjelovati na ovakvoj vrsti sastanaka. Čestitao bih e, kolegici Nibler, zahvalio bih joj, ona je obavila sjajan posao. Znamo da Njemačka želi snažniju, bolju Enisu. Kolegica Nibler ima slično stajalište. Prijedlog komisije je jako ozbiljan. Znate da se predviđa povećanje proračuna sa 11 na više od 20 milijuna eura. Mislim da je potrebno ovdje uložiti i više, pojačati ulogu Enise i to u tri različita pravca. Prije svega ona bi trebala moći analizirati različite kiber prijetnje. Treba joj više tehničke opreme za to. Također ona treba bolje koordinirati svoj rad u Europskoj uniji i ona bi trebala biti odgovorna za stvaranje jednog zakonodavnog okvira kojim bi se moglo odgovoriti na kibernetičke napade koji dolaze iz različitih e, izvora i koji su međusobno vrlo različiti. I dok se to ne dogodi, nisa bi trebala moći reagirati u slučaju kiber napada, dakle na različite države članice. Što se tiče uloge ravnatelja agencije, on treba odgovarati Europskom parlamentu, on bi trebao biti poseban savjetnik u Europskoj komisiji u zemljama poput Francuske i Singapura, direktori ovakvih agencija izravno odgovaraju premijeru. nisam e, treba savladati sebičnost pojedinih država članica. Što se tiče postupka certifikacije, ja bih predložio stvaranje nove radne skupine. U njoj bismo mogli okupiti različite dionike, predstavnike poslovnog sektora primjerice, Mislim da nam je potrebna dobrovoljna schema za certifikaciju. Moramo biti vrlo oprezni kada je riječ o definicijama. Ponekad ove prijetnje po kibersigurnost mogu dovesti do stvaranja različitih vrsta strahova. A što se tiče suradnje sa kolegama iz odbora IMKO, Različita odnosno snažni odjeli za certifikaciju bi trebali pomoći onim slabijima i NISA bi trebala moći nadzirati ove slabije agencije i pomoći im eh, u jačanju dakle svojih radova, odnosno stvarati ih tamo gdje one još ne postoje. Hvala lijepa. Hvala lijepa poštovani kolega. A sad idemo dalje. Sljedeći govornik je Evžen Tošenovski u ime je Cera, Hvala. Izvolite. Hvala vam lijepa. Želim e, prvo zahvaliti na ovom izvješću za koje smatram da je odličan temelj za e, rad ovog odbora i prijedlozi koji su izneseni za poboljšanja u ovom su izvješću doista jako dobri. Enisa bi trebala imati stalni mandate i agenciju bi trebalo ojačati. Može raspolagati boljim resursima jer dobro znamo da svijet u kojem živimo postaje sve složeniji i rekao bih da se na bojnim poljima ne koriste jasno definirana oružja. Tu se priradi o ratištu u digitalnom svijetu i, tu je teško orijentirati se, puno teže. Drago mi je što je kolegica uvela pojem e, certifikacije. Što se tiče nekih aspekata, kada ih se pobliže analizira, postoje neke Nejasnoća o tome bi se moglo razgovarati na razini izvjestelja u sjeni. Uloga koordinacije i podrške emisije jasna. Samo imam jedno veliko pitanje koje se tiče operativnih e, funkcionalnosti. Bojim se da bi tu stvari mogle biti dosta komplicirane ukoliko damo tu ovlast nisi. Naravno, tu bismo imali jednu nadležnu osobu koja bi došla u neku nacionalnu agenciju i počela naređivati. Mislim da bi trebalo dobro proučiti sve reperkusije koje bi to moglo imati jer bi moglo stvoriti veliku nesigurnost među državama članicama. Zatim imam određene sumnje glede nekih e, važnih prekograničnih aspekata. Tu se radi o jako osjetljivim stvarima i to bi moglo polučiti važne pregovore. U svakom slučaju NISA jest zadužen za koordinaciju nacionalnih e, mreža obrazovanja po pitanju sibersigurnosti. Istina je kao što je to rečeno da je situacija jako neuravnotežena među državama članicama. Tu su neke zemlje koje su jako uznapredovale, druge države članice nemaju puno iskustva, tako da bi bilo jako važno napraviti uravnilovku. Što se tiče certifikacije i onoga svega što je rekla izvjestiteljica, mi podržavamo dobrovoljni pristup. Razumijem sugestiju, prijedlog izvjestiteljice da se utemeljimo ovdje na procjeni rizika, ali sama procjena rizika ponekad je podcijenjena u Europskoj uniji. I brojna pitanja ne temelje se doista na znanstvenoj ocjeni rizika, kao što, na primjer, to rade u Sjedinjim američkim državama. Dakle, oni donose odluke temeljem ocjene rizika. Ukoliko ocjena rizika pokaže kako bi određena infrastruktura mogla biti doista izložena prijetnji, onda prelaze na viši stupanj sigurnosti. Dakle, mi, se, mi bismo podržali takav pristup. Zatim, podržavamo pristup e, izrade platformi e, konstativnih platformi, to je amandman 47, ali ne znamo gdje bi to trebalo staviti. Dakle, tu imamo e, skupinu stalnih dionika i naša predstavnika i to je naša platforma, trebalo bi vidjeti gdje bi to sve trebalo pozicionirati. I za kraj, jako je važno napraviti dobro ravnotežu između različitih razina sigurnosti. Te razine sigurnosti ne bi trebale biti i su više deskriptivne s obzirom da se svijet jako brzo mijenja u tom sektoru, tako da mislim da bismo trebali zadržati određenu fleksibilnost elastičnost, da tako kažem, i iskoristiti iskustva nekih e, država članica i naći transverzalnu definiciju. Zatim, doista trebamo jamčiti koherentnost na europskoj razini, a to je sve povezano uz izradu ovog sustava koji je, kako stvari trenutno stoje, doista neuravnotežen. I u se slažem sa izvjestiteljicom koja kaže da taj postupak treba biti jasno definiran. Dakle, još jednom joj želim zahvaliti i reći da je ovo izvješće jako kvalitetno napravljeno. Hvala. Hvala vam lijepa. Sljedeći je govornik, gospodin Pavel Telička, u ime Hvala vam lijepa predsjedniče i svima dobar dan. I ja zahvaljujem e, gospođi Nibler i mislim da je korisna vrlo korisna ova, e, ova rasprava, odnosno razmjena mišljenja. Ja bih se dotaknuo samo nekoliko točaka. Vjerujem da ćemo imati priliku i na sljedećim sastancima izvjestitelja u Sjeni ići u više detalja. A ja bih u određenoj mjeri e, spomenuo i e, amandmane koje ću staviti. Što se tiče uloge Nise, mislim da je ovo što je izvjestiteljica navela vrlo razumno e, i da je e, većina nas e, suglasna da ne, ne idemo za nečim revolucionarnim već za snažnom kompetentnom stabilnom stalnom i pouzdanom agencijom koja je dobro opremljena pitanje je sad međutim trebamo li u ovom izvješću e, veća naznačiti i budući e, razvoj NISR, jer čitav kiber sustav, kiber ekosustav će se vjerojatno e, mijenjati i teško je predvidjeti što će se događati za godinu ili dvije. I ono što možemo predvidjeti bilo bi da otprilike kažemo na što bi se trebalo koncentrirati u e, sljedećem e, pregledu i e, to dobro kombinirati možda s nekim uvodnim izjavama ili sličnim. Dakle, trebalo bi uvesti određenu dinamiku za budućnost. Moja druga primjedba a sad smo mislim eh, rekli dovoljno o, ulozi i, i vjerujem da ćemo se o ulozi suglasiti. A što se tiče druge, eh, drugih stvari mislim da bismo trebali u pojašnjenju ući u određenu dubinu da bismo jedni druge bolje razumjeli o onome što je izvjestiteljica navela kao visoka sigurnosna eh, razina, dakle nešto što je izvan e, područja primjene e, u e, ovom nacrtu. Pa prema tome treba ćemo i konzultacije izvjestitelja u sjeni da razumijemo točno što izvjestiteljica pod ovim misli. Drago mi je da je gospođa Nibler govorila i o institucijskoj strukturi, iako će možda trebati usklađivati stajališta te smatram da je dobro da razmatra uključenost država članica, agencije i e, poslovnog sektora i potrošača. Svi znamo, to treba reći, da svi žele biti dijelom toga, ali mi trebamo utvrditi da to doista dobro funkcionira kao institucionalna struktura i trebamo znati što je čija uloga u utvrđivanju potrebe za ovom schemom. Mislim da je to ključno i da bi možda trebalo ići malo dalje od onoga što je komisija bila predložila, ali svakako treba biti oprezan uspostavi struktura, e, ali vjerujem da je E, industrija doista ta koja može prepoznati potrebe i za to bi nam trebala određena rješenja te ću e, nešto u tom smislu i predložiti. E, pitanje odbijanja ili odbacivanja može pretpostavljati određene teškoće, ali treba razmotriti druge mogućnosti. Što se tiče deklaracije e, proizvoda, mislim da je to pitanje o kojem e, treba razgovarati i drago mi je što se i toga izvjestiteljica dotakla, a imat ću i određene prijedloge u tom smislu. I posljednje, dobrovoljno uključivanje. Ja bih imao s tim više teškoća, ali radi se opet o pitanju boljeg razumijevanja e, i rasprave o tome, a i gospođa Nibler je rekla da se radi zapravo o jednom hibridnom pitanju treba biti vrlo oprezan, treba biti ili dobrovoljno ili obvezno ili ako ostanemo pri dobrovoljnom, čitava dinamika za budućnost e, zapravo treba omogućiti i e, prijelaz. Dakle, e, trebali bismo o tome još e, raspravljati, svakako će biti amandmana, ali vjerujem da ćemo uspjeti uskladiti svoje stajalište i hvala vam lijepa na jako dobrom e, nacrtu. Hvala lijepa. Drugi govornici. Izvolite. Dakle, gospodin Boni, e, Angeliki e, zahvaljujem na odličnom izvješću. Nije ga bilo lako izraditi i smatram ga dobro uravnoteženim. Trebamo razmotriti i kako bolje uravnotežiti određena rješenja. Ja se slažem da ENISA može održati ključnu e, ulogu u poboljšanju i promicanju kibersigurnosti i to i kod, e, e, kod javnih i privatnih dionika, te nisu treba jačati što je moguće više. I s druge strane mislim da treba razjasniti ulogu ENISE koja se odnosi na usvajanje određenih e, certifikacijskih sema i potrebu e, za e, definiranjem takvih schema. Želimo li snažnu ENISu, ENISI trebamo dati i jasne i jednoznačne instrumente za certifikaciju i s druge strane Smatram da ovako kako to predlaže komisija i kako stoji u e, izvješću koje predlaže Angelika, da trebamo podržati i uključiti e, industriju, e, industrijski sektor u certifikacijski proces. Mislim da stalni dionici trebaju surađivati sa ICT industrijom Europe i mrežama i mislim da bi tu trebalo i šire zahvatiti, uključiti i potrašače te možda utemeljiti i neku savjetodavnu skupinu stalnih dionika. Osim toga, stalne dionike treba ovlastiti da predlažu certifikacijske scheme i savjetuju ENISU Eh, kod definiranja takvih schema. Mislim da bi trebalo biti sasvim jasno eh, i na taj način bolje eh, razumjeti situaciju u kojoj neće jedno rješenje odgovarati svima, nego će rješenja trebati biti temeljena na posebnim potrebama, dionika u recimo industrijskom sektoru i um, vjerujem da bi se trebalo suglasiti i s tim da moramo razmotriti što je tu obvezno a što nije ja sam s druge strane i oprezan puno je tu zahtjeva ali mislim da bismo mogli napraviti neki plan ili obrazac obvezujućih rješenja. Eto, toliko od mene. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Mauni. I hvala e, i izvjestiteljici i izvjestiteljima u e, sjeni koji su već iznijeli više stajališta. I amandmani e, na prijedlog komisije koji se odnosi na takozvani security by design ili sigurnost E, s namjerom recimo ne radi se samo o proizvodima i uslugama koje bi trebalo certificirati već e, bi to trebalo e, proširiti na sve osim toga mislim da bi trebalo vidjeti kako bi se odvijala certifikacija za srednje i mala poduzeća i ona bi možda mogla vršiti određenu samoprocjenu, e, a što se tiče e, raspona u, u kibersigurnosti, to bi moglo utjecati i na e, presudnu infrastrukturu na određenoj razini. Dakle, označeno je već i istaknuto da bi trebalo surađivati s međunarodnim organizacijama koje se ovime bave, a svrha certifikacije je osnažiti povjerenje, što je sigurno dobro, ali postoji potencijalni rizik od e, zapravo certifikacije koja bi e, bila prelagana e, i Recimo, ako postoji određena osjetljivost e, kao rezultat certifikacijskog procesa, recimo poput opasnosti veza ili spona, pa će tu trebati e, istaknuti i potrebu za vigilantnošću i e, kiberpismenošću. Osim, naravno, još i drugih e, aspekata. U sve u svemu dobro odrađen posao. Hvala vam lijepa. Gospođa Grostet, sljedeća govornica. Hvala predsjedniče. Evo i dopustite da ja čestitam izvjesteljici Angeliki koja je obavila odličan posao na temu koja je od e, doista posebno velikog značaja. Naravno treba pojačati ulogu Enise kako bi ona postala stvarna referentna Europska agencija po pitanju sibersigurnosti. Dakle, jako je važno jačati ekspertizu stručnosti agencije kako bismo se bolje zaštitili od e, kibernapada i treba imati naravno jasnu ulogu osješćivanja e, između ostalog i e, općenito javnosti glede problema. Dakle, prethodni mandat nise bio neprecizan i ovo je bila prilika da se razriješe stvari. Svi su govorili o certifikaciji, o raznim certifikaciji. Mislim da to treba biti bolje prilagođeno jer rizici ovisno o sektoru, ovisno o proizvoda nisu isti. Dakle, obvezujuća i automatizirana, generalizirana certifikacija izazvala bi sigurno administrativna opterećenja, ali istovremeno razlika postoji između zračne luke, konektirane igračke i električne mreže. Potrebe su dakle različite, tako da se ja zalažem za to da imamo više razina sigurnosti, ovisno o rizicima i treba dobro definirati te rizike. Što se tiče najviše razine sigurnosti. Htjela bih da dodamo testove učinkovitosti kako bismo analizirali otpornost, e, bilo da se radi o proizvodu ili nečem drugom, dakle otpornost na neki složeni, sofisticirani napad. Jer ukoliko se ne naprave ti testovi otpornosti, onda će biti teško procijeniti ranjivost. Za kraj želim reći da u svakom slučaju trebamo izbjeći ravnanje prema dnu, prema dolje, glede pitanja sibersigurnosti. Što više, trebamo omogućiti državama članicama da ulažu veći trud i da, e, da se sustigne one koje su e, naj, e, najviše razbile svoju borbu protiv siber kriminala. Još jednom čestitam izvjestiteljici. Hvala vam lijepa. Lopez Vermeo. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Kolegica Marisa Matijas nije mogla biti danas s nama e, pa ću postaviti pitanja u njeno ime, u ime moje skupine. Prvo što se tiče Enise mi podržavamo jačanje kapaciteta i operativnosti ove agencije važne za čitavu europsku razinu po u pitanjima kibersigurnosti. Potrebno je da agencija može e, vrlo brzo i koordinirano odgovoriti na kiber napade u europskom e, prostoru i NISA bi trebala moći podržavati države članice. U tom smislu smatramo da odlučivanje treba da i dalje e, biti na državama članicama te da moramo vrlo oprezno trebamo paziti biti vrlo oprezni i vigilantni u pogledu ograničavanja individualnih sloboda, a kibersigurnost e, je zajedničko dobro i nije dobro koristiti politiku straha protiv naših građana, e, a s druge strane što se tiče certifikacije za kibersigurnost, ovaj sustav bi trebao omogućiti utvrđivanje koji su to proizvodi koji jesu ili koji nisu E, sigurni u pitanjima kibersigurnosti, pogotovo ono što se odnosi na maloljetnike. Enisa bi trebala e, kontaktirati sa svim e, članovima, svim dionicima koji su uključeni iz domene proizvoda ili usluga sa udrugama potrošača, srednjim i malim poduzećima i to sve u javnom i transparentnom procesu. Dakle, trebalo bi, stvoriti jedan zajednički model koji bi odgovorio na pitanja koje uključuju visoki rizik i podržavamo utemeljenje, e, odnosno uspostavu minimalnih zahtjeva koje bi trebalo E, ispuniti da bi se to komercijaliziralo e, u europskom e, prostoru. A korisnici će naravno još dodatno pokazati što je njima potrebno. Hvala vam lijepa. Hvala vama. To je bilo mišljenje, službeno mišljenje kluba GUE i na tome zahvaljujemo, a gospodin Eduard Martin je sljedeći na listi. Izvolite. Hvala predsjedniče, hvala na obavljenom radu. Neću ponavljati ono što je veliki broj kolega rekao, samo želim e, ovdje spomenuti dvije za mene ključne točke. Dakle, moramo jasno se dogovoriti koja je cijena koju želimo uložiti za ono što bismo nazvali pojačanom sigurnošću. Dakle, postoji više razina. Ono što me čudi jeste što komisija kaže nivo prvi je ovo, nivo drugi je bolji od drugog, nivo treći je ovakav, onakav, ali to sve nam ne objašnjava dosta toga na susreću pa imamo evo brojeve koji rastu, ali ja bih htio da ima tu malo više finese i tehničkih informacija. Dakle, to je sve nedovoljno jasno po meni i ono što sam ja od samog početka rekao što bih želio jeste da ciljamo najbolju razinu sigurnosti. To nam treba biti cilj. Imamo neke zemlje koje su jako napredne po tom pitanju. Razumijem što ne trebamo koristiti jako, jako visoku razinu sigurnosti stalno i svugdje. U redu. Ali najviša razina sigurnosti, a to je sama gospođa Grostet rekla, i ako sam je dobro razumio i slažem se s tim, dakle rekla je da trebamo se staviti, trebamo certifikate staviti u stvarnu sigurnost, eh, dakle suočiti ih s hakerima, kako bismo stavili sigurnost na najvišu razinu i kako bismo bili sigurni da će to biti najbolja moguća razina. Evo, to je ono jako važno. Zatim, kad izvjesteljica spominje, odnosno predlaže da se na nižim razinama bude manje zahtjevno ili da se radi s eh, certifikacija, tu imam određene sumnje jer certifikacija, da li će to umiriti klijente, nisam siguran, zatim to bi moglo učiniti fragilnim, e, tu razinu certifikacije pa i za male srednje poduzeće, dakle necertificiranje bi bilo skuplje Ipak, no, ponavljam pitanje koje sam postavio, koja je cijena koju smo mi spremni e, platiti za našu sibersigurnosti? I ono čega se bojim jest da ako imamo za cilj e, low cost cibersigurnost, onda u toj igri će Kinez, na primjer, biti puno konkurentniji od nas. Toliko hvala. Najljepša hvala vama, kolega. Gospođa Kumpula, izvolite vi sljedeći. Hvala. Izvjestitelj vi sjeni su puno razmišljali o ovome svemu. No, želim da smo ovo započeli u fazi digitalnog jedinstvenog tržišta i Svjesni smo da nam je potrebna digitalna industrija u Europi, dakle moramo imati jasna pravila za proizvode i tržište u Europi i svjesni smo da države djeluju drugačije, dakle potrebno je koordinirati to i na razini industrija. Istovremeno želim, želim bih razumjeti strahove, dakle ako govorimo, ako iznosimo neke tehničke sugestije, standarde, to može blokirati inovativnost jer nisu kriminalci jedini koji brzo rade, već e, i kibersigurnost je grana koja se jako brzo razvija. Dakle, načelo odgovornosti poduzeća koji, koji proizvode određene proizvode i razvoj softvera i njihov životni vijek mogu nam poslužiti kao dobar osnov za naš zakonodavni sustav. eto hvala i sretno. Hvala vama, gospođo. Sada molim e, predstavnike Europske komisije iz Connecta, ravnatelja ravnateljicu Despinu Spanu da se očituje i dopuste da pozdravim e, potpredsjednika komisije gospodina Katajnena. Jirkija Katajnena. Hvala što ste došli. Prije kraja ove naše rasprave koja je jako zanimljiva, dakle raspravljamo o sigurnosti i prijedlogu Europske komisije. Dakle, to moglo biti vjerojatno zanimljivo i za vas. A sada ćemo poslušati predstavnike Europske komisije. Dakle, molim vas vi poslušajte i provjerite da li, da, se, da li je to sukladno sa svim onim što vi mislite. A onda ćemo čuti izvjestiteljicu, a onda ćemo preći na raspravu s vama. Dakle, gospođo, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjedniče na ovom elegantnom predstavljanju i na malom pritisku. Dobar dan, želim i vama, potpredsjedniče. Radili smo pod čelništvom i gospodina Katajnena radeći na paketu ovih prijedloga, tako da je on potpuno upoznat i s ovim. Hvala vam što nam dajete riječ, hvala na svim komplementima koje ste iznijeli glede prijedloga komisije i na odličnom radu ovog izvješća koje daje samo dodanu vrijednost prijedlogu Europske komisije. Što se tiče prvog dijela koji se tiče zadaća ENISE, vidimo da izvješće dodatno jača prijedloge komisije i općenito govoreći smatramo da je to, da to ide u istom duhu i pozdravljamo eh, ovaj rad. Što se certifikacije tiče, stvari su donekle izazovnije jer vidimo ovdje imamo doista iskren prijedlog e, u ovom izvješću da se proširi e, da se ide korak dalje od e, onoga što smo mi predložili, a to je dobrovoljni sustav. Samo želim ovdje spomenuti dvije stvari koje je spomenuli uvaženi zastupnici tijekom rasprave. Prvo, uloga država članica. U našem prijedlogu države članice naravno imaju jako važnu ulogu, one su dijelom ove novoosnovane skupine gdje treba biti puna konsultacija sa ENIS-om za sve scheme koje se predlažu. Problem koji smo imali jeste da dodajući razinu dodatnu, e, dodatna razina odobrenja može e, stvoriti gubljenje vremena, izazvati gubljenje vremena i u svakom slučaju svaka schema je takva da e, ju se mora usvojiti provedbenim aktom. Tako da će to svakako države članice e, izglasa, tako da ta razina odobrenja je svakako tu. No problem što ako tražimo formalno odobrenje prije procjene, to znači da tražimo još dodatni postupak što može odgoditi stupanje na tržište scheme i troškova koje podrazumijeva procena. Što se tiče uloge dionika, jednu stvar želim razjasniti. Skupina trajnih dionika je skupina koju predlaže izvršni ravnatelj prema postojećim pravilima koje su posvećene u prijedlogu e, zakona o kibersigurnosti. Dakle, ravnatelj ad personam imenuje određene osobe koje su onda potvrđene od strane upravnog odbora. Mislim da bi bilo dosta teško napraviti, izvesti da svi ti ljudi imaju ekspertizu za svaku svako pitanje. I zato postoje ekspertne skupine. Dakle, izvršni ravnatelj može zahtijevati formiranje skupine stručnjaka za konkretne europske scheme. Još jedna stvar koja bi mogla utjecati na učinkovitost našeg prijedloga je pitanje odobrenja e, svake scheme od strane te skupine. Dakle, prvo treba dobiti odobrenje dionika prije nego što to ide na glasanje pred države članice. Tako da mislim da je to još jedna stvar gdje bismo trebali vidjeti kako uključiti dionike, a i pod kojom ulogom. Ja se znam da mi je isteklo vrijeme ili možda još imam još, ili imam još vremena. Dakle, evo, ovo su najvažnije stvari i još samo par riječi. Ukoliko želimo e, dodati dodatne zadaće nisi glede certifikacije, ne smijemo zaboraviti da će trebati nisi dodatnih sredstava sada, kako stvari sad stoje, traži se samo, tražilo se samo deset dodatnih članova osoblja, ali ako ćemo se baviti deklaracijama proizvoda, schemama obavijesti i tako dalje, onda će to tražiti, zahtijevati više, više ljudi koji će raditi na tome. Kada smo usvojili direktivu E, mrežne sigurnosti, to smo napravili bez dodatnog osoblja, tu je stavljeno ogromno dodatno opterećenje na službu, dakle bilo bi dobro da se potrudimo, da se postarate da za svaku novu zadaću imamo i nove ljude koji će raditi na tome. Hvala. Hvala gospođo, ovo su bile jako važni komentari. Jako važni za izvjesteljicu i za izvjestelju Sjeni gospođe zaključen zaključni sažetak ove rasprave, molim. Hvala, predsjedniče. Dragi kolege, hvala na svim vašim sugestijama, komentarima. Mislim da imamo još e, dosta posla pred sobom kako bi ovaj dosije se razvijao. Drago mi je što ću moći E, raspravljati o ovome s izvjestiteljima u sjeni. Ukoliko se još netko želi uključiti ovaj rad, e, dobro je došao. Neću se osvrtati sada na ovaj ili onaj aspekt puno važnih stvari. Rečeno je ovdje. Očekujem vaše prijedloge i temeljem tih prijedloga razmišljat ćemo o onome o čemu ćemo se moći dogovoriti. Naravno ima nekih stvari oko kojih se nećemo moći dogovoriti, ali što se tiče ključnih stvari morat ćemo razmišljati i vidjeti da li želimo obvezujući sustav ili samo e, regulaciju, samo certifikaciju trebamo odlučiti o koja će, koji će način e, sudjelovanja država članica biti tu, koja će biti razina sigurnosnih e, zaštitnih mjera. U svakom slučaju, kao što rekoh, e, uvjerena sam da ćemo uspjeti napraviti dobar sustav koji će biti, što je najvažnije, učinkovit. Taj sustav treba poštovati europski duh. Hvala vam. Najviše hvala vama, izvjestiteljice. Čini mi se da nije ni bilo toliko neslaganja kao što ste mogli očekivati, tako da je to dobar znak. U svakom slučaju, evo, rok e, za amandmane 26. travanj 2018. godine četvrtak u 12 sati. Dakle, to je doista ključna stvar. Glasanje na ITREU 19. lipnja. Dakle, to su doista kratki rokovi. Želim vam se najbolje, ovo je jako važna tema. A sada možemo preći na točku petu našeg dnevnog reda. Želim dobrodošli su potpredsjedniku Jirkiju Katajnenu, povjereniku i potpredsjedniku zaduženom za zapošljavanje, gospodarski rast, ulaganje i i konkurentnost sve što je važno za naše sugrađane i ovo je dio dakle, strukturiranog dijaloga. Ukoliko dopustite potpredsjedniče, želio bih reći da su tri teme od posebnog značaja za nas. Dakle, program e, industrijske obrane koji je nov. I moramo imati na umu dijelove, dakle koliko, koliko, koliko odjela komisije sudjeluje u tome, 5, 6, 7, 8 povjerenika se bavi time. Zatim, e, isto tako imamo pitanja koja su nerješena i jednostične industrijske politike, a drugo programi nakon 2020. koji su u vašem portfelju i vaša odgovornost. Dakle, eto, mi bismo se htjeli pripremiti za narednu godinu kako bismo zaključili i završili pitanje proračuna za naredno sedmogodišnje razdoblje. Tako da vas molim, ako se možete osvrnuti na ove teme, ali naravno svaka druga tema koju želite spomenuti, koja je u vašoj nadležnosti i našoj nadležnosti, u svakom slučaju bit ćemo vam zahvalni na svemu tome. Hvala vam još jednom što ste došli, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici, uvijek je zadovoljstvo imati prigodu raspravljati s vama o e, zapošljavanju, gospodarskom rastu, konkurentnosti i to su jako važne teme, ali to su i teme koje je predsjednik spomenuo. Malo bih se osvrnuo na gospodarske trendove koji će imati utjecaj na naše gospodarstvo i na naše industrije, jer Moramo vidjeti koji su ključni trendovi koji će promijeniti način stvaranja radnih mjesta i poticati gospodarski rast i mijenjati trenutno stanje stvari. Jer ne možemo, nećemo moći poboljšati svoje, svoju konkurentnost ili očekivati bolji gospodarski rast od poduzeća ukoliko oni ne budu u tim takozvanim megatrendovima. Dakle, europsko gospodarstvo i sama industrija suočeni su s tri istovremena izazova. Prvo, brzi tehnološki, e, tehnološki promjene, sve veća konkurentnost i izazovi održivosti. To su oni koji nisu samo izazovi naše industrije, već e, svjetske industrije. Moramo biti svjesni i odgovorni i reći si da koncepti koje smo koristili zadnjih 20 godina morat ćemo preći nešto drugo. Kako bismo zadovoljili izazove s kojim su sad zadovoljni tržište i društvo. Evo, što se tiče digitalizacije i energetike, postoje određene stvari, ali ima ih više. Jedan od ključnih megatrendova, po mom mišljenju, u globalnom svjetskom gospodarstvu danas bit će kružno gospodarstvo to već postaje nova stvarnost. Dakle, prelazak sa linarnih na kružne modele već je u tijeku i što više budemo postarali da će Europska unija biti u prvom na čelu te utrke, bolje ćemo se nositi iz budućnosti. Drago mi je vidjeti da su ključni dionici se uključili u tu trku. U Europskoj uniji kada budemo imali zakonodavni okvir koji će uzeti kružnu logiku e, i način poslovanja, bit ćemo u pravom putu. Još jedan jako važan megatrend bit će umjetna inteligencija. Iako je do sad Europa bila manje aktivna od drugih, sada smo rješeni nadoknaditi taj zaostatak imamo velike kapacitete na kojima možemo kapitalizirati, imamo talente, jaku istraživačku zajednicu i nužne mogućnosti i sve što je potrebno kako bismo prešli na interoperabilnost. Dakle, možete se pitati što komisija radi po pitanju svega ovoga, kako možemo zajedno raditi, kako bismo se postarali da e, Europa bude na mjestu vozača, a ne putnika. Tijekom eh, mandata ove komisije, komisija je već eh, donijela koordinirani strateški pristup eh, i bavila se svojim prioritetima. Imali smo plan ulaganja, strategiju digitalnog tržišta, jedinstvenog tržišta, energetsku uniju, tržište kapitalnih tržišta, i radeći na ovim prioritetima bavili smo se jako važnim stvarima. Jedna od oblasti bila je tržišno natjecanje, odnosno konkurentnost industrije. Prošlu jesen usvojili smo novu strategiju industrijske politike koja je za cilj imala jačanje njenih mogućnosti da se prilagođava i inovira, osobito u području robotike, interneta stvari, umjetne inteligencije, bioekonomije, obrane i novih energetskih sustava koji su ključevi novog e, industrijskog doba. Uloga uspješne industrijske politike jeste da stvore najbolji uvjeti i da se mogući da se prilagođava i razvija. Kada se radi o umjetnoj inteligenciji, komisija će ovog tjedna usvojiti komunikaciju gdje ćemo raditi i objasniti kako ćemo raditi na i tehnologiji. Ne mogu vam uh, dati sve pojedinosti te buduće komunikacije, no ono što je sigurno jeste da će komisija obaviti svoj dio rada, osobito povećavajući financiranje istraživačkog rada i malih srednjih poduzeća koji s time bave i tako što ćemo se postarati da se uspostavi adekvatan zakonodavni okvir. Uvaženi zastupnici, sukladno s, ambicijama naše strategije za industrijsku politiku, ova buduća komunikacija umjetnoj inteligenciji e, ulazi u e, rad o e, kružnoj ekonomiji. Kao što smo rekli u komunikaciji o industrijskoj politici, želimo sada svježe sagledati postojeće strategije i ciljeve e, kružnog gospodarstva. I zato je komisija napravila reviziju rezultata prethodne strategije i nalaze je predstavio kolega Carlos Moedeš i temeljem e, tih nalaza imali smo razne konzultacije i trenutno radimo na tome da dobijemo širi, širu perspektivu. Dakle, u tom kontekstu svaki doprinos Europskog parlamenta i napose Euro, e, odbora ITRE može biti od velikog značaja. Doprinos biogospodarstva jako je veliki. Indust, ta industrija predstavlja već 3 milijuna radnih mjesta. Postoji još potencijal u ekonomiji da se oživi lokalno gospodarstvo i stvaraju radna mjesta, osobito u ruralnim područjima. Kroz industrijski sektor sektori i kemijska industrija mogu e, stvoriti nova konkurentna rješenja tržištu, a istovremeno omogućiti da se provode e, naši planovi kružne ekonomije. Dakle, to je situacija u kojoj će svi bitno dobiti. Ja bih također želio iskoristiti ovu priliku i spomenuti europsku obrambenu industriju i program razvoja industrije i razdoblje nakon 2020 koje će predstaviti komisija narednih nekoliko tjedana. Dakle, kada govorimo o obrani, jasno je da Europa mora brzo i konkretno odgovoriti na razne prijetnje kojima je izložena. Ovdje konkretno mislim na hibridne prijetnje i nestabilnost u susjednim područjima i opasnosti od terorizma. Dakle, stvaranje europske suradnje je jedini način da se suočimo s ovim prijetnjama na učinkovit e, način. Zato jačanje suradnje u obrani jest i ostaće u žiži razmišljanja o budućnosti Europe. Gospodarska argumentacija za tu kooperaciju je jasna. Bez te suradnje mogli bismo gubiti između 25 milijardi i 100 milijardi eura. Dakle, 30% rashoda Europske unije u sektoru obrane moglo bi biti ušteđeno e, udružujući e, javne natječaje. Europska komisija osnovala je fond za europsku e, obranu s dva cilja dakle jačanje i osiguravanje fonda. Što se tiče istraživanja, već imamo jasne rezultate i tu vidimo da suradnja obrani nije moguća, već, samo moguća, već je jako dobra. Dakle, prva subvencija je dodijeljena prve subvencije su dodijeljene i polučuju dobre rezultate. Inače, što se tiče sposobnosti, za razdoblje 2019-2020 imamo program Europske industrije za, za podržavanje e, različitih programa osposobljavanja, jačanja osposobljenosti. Ova uredba Uredba koja se ovim bavi e, sada se raspravlja u vijeću i parlamentu. Uvjeren sam da će u trenutnom trijalogu se iznaći dobra rješenja i za definiranje pojmova za rješavanje e, dakle definicija onih koji će moći sudjelovati u tom programu e, unutar Europske unije i izvan E, samofinanciranje će biti najproblematičnije jer su tu stavovi radikalno suprotstavljeni u vijeću. Komisija je spremna pomoći da se riješe ti nesporazum između vijeća i parlamenta, ali kako bi to bilo moguće moramo također e, i parlament mora e, pristati da se ide ka kompromisu predsjedniče, uvaženi zastupnici, želio bih e, reći još par stvari o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje nakon 2020. Siguran sam da se vaš odbor već priprema za buduće rasprave o budućem e, VFO. Još ima čitavni stvari na kojima se radi, no važno je znati da sljedeći VFO e, bude odraz naših političkih ambicija. Jasno vam je da kak, trenutno ne mogu govoriti o detaljima, no neke stvari su univerzalne i jasne. Kao prvo, jasno je da Europa treba nastaviti ulagati u područjima gdje je europska dodana vrijednost najviša poput istraživanja, inovacija i tehnološkog vodstva. To bi trebalo biti naši prioriteti u budućem europskom proračunu. Zatim, ipak ne možemo ignorirati ograničenja, proračunska ograničenja koja će utjecati na nas, među kojima i odlazak e, Ujedinje kraljevine. Stoga ćemo morati učiniti više smanje i koristiti maksimalno europski proračun e, koristeći multiplikacijski efekt. I zato smo željeli raditi na razvoju europskih fondova. Dakle, e, iz EFSU-a smo vidjeli kako možemo raditi sa korištenjem privatnih e, kapitala. I, no, osnovna razlika ovaj put jest da se ovdje neće raditi o ad hoc fondu, dakle e, radimo rezove u proračunu i, zatim prenamjenimo sredstva na nešto drugo, već će ovdje biti strukturiranije pristup. Provedba ambicioznih europskih politika politika koje se tiču energije, plastičnog otpada i tako dalje, zahtijevaju velika ulaganja. Ta ulaganja ne može podnijeti samo javni sektor. I zato razvijamo nove financijske instrumente koje ćemo udružiti sa EFSom. Glavni cilj jeste zajamčiti sinergiju i učinkovitost financijskog upravljanja, to jest situacija gdje bi se mogli više financirati smanja povećajući multiplikatorni efekt. Samo se na taj način može doći do odgovarajućih sredstava. Dakle, pristup kojim bi se koristilo samo javna sredstva neće jednostavno biti dovoljan. I cilj je također da eh, imamo jedinstvena pravila. Trenutna situacija nije optimalna, imamo čitav niz financijskih instrumenta koji se odnose na iste teme, e, mete. Na primjer, imamo sedam različitih instrumenta koji su namijenjeni malim i srednjim poduzećima. Jedan instrument mogao bi biti bolji politički govoreći, povećao bi transparentnost i vidljivost europskih e, investicija. S obzirom na sve veći, veće interesovanje ovog instrumenta i u ovom domu, jednako je važno da kažemo što je to što ne želimo raditi. Za razliku od onoga što neki misle, nećemo e, oduzimati nadležnosti i sredstva raznim e, upravama i proračunskim e, linijama. Ne. Samo će upravljanje proračunskim stavcima biti centralizirano, no Ovdje se neće raditi o instrumentu koji će se natjecati sa različitim trendovima, ne. Europski fond za ulaganje iće samo na područja gdje se može računati na privatna ulaganja. Mi želimo stvoriti mogućnost za kombiniranje SAF-a i e, zajedničkih e, fondova no to će biti isključivo na dobrovoljnoj dobrovoljnoj osnovi. Dakle, nema razlike da se koriste nacionalna e, javna sredstva u ovome. Dakle, kako bi se to omogućilo, imam, treba će nam e, čitav niz e, pravila. Ne želimo stvar činiti sofisticiranijom, već pojednostaviti cilje da imamo najmanje složena pravila, a ne suprotno uvaženi zastupnici. Htio sam nešto govoriti o trgovini, no najprije želim da imamo vremena za raspravu, tako da želim reći da Evo, ako niste znali, u subotu smo ostvarili sporazum s Meksikom, tako da sad imamo osuvremenjen trgovinski sporazum i sa Meksikom i s Kanadom, a to nije slučajno, spominjem ove ove zemlje i imamo razloga biti zadovoljni jer su to važni instrumenti za našu industriju i da omogućimo našim ljudima i mozgovima da prodaju naše industrijske proizvode. Najljepša hvala. Hvala vama. To dakle se ulazi u ove trgovačke mogućnosti sa Sjevernom Amerikom možda nije baš ono što smo se nadali prije nekoliko godina, ali evo, jednaka tema kao i tada. Prelazimo na govornike u ime klubova zastupnika. Dakle, prvi u ime EPP-a, zastupnik Eler. Hvala lijepa. Imam četiri pitanja za vas. Mjeli ste dakle, strategiju industrijskih politika i potrebu za inovacijama. Ali kada pogledate brojke, najbrže rastuća je ona kojom se ulazi u portfelj dakle, povjerenice Bjenkovske, Vidimo tu velik rast. Zanima me kada ćete uzeti u obzir prijedlog parlamenta koji je na tu temu. Približavamo se kraju strategije koja je bila predviđena za razdoblje do 2020. Predlaže se izdvajanje 3% BDP-a za inovacije. Brojke za ovu godinu govore da je to um, nešto ispod 2%. Teoretska brojka koju dobivamo od industrije, proračuna, nacionalnih država, bila bi 195 milijardi eura. Dakle, parlament je predlagao 120 milijardi, dakle to čak nije ni ekvivalent ovih 3% BDP-a. Sada pak čujemo da se ova želja još i smanjila, čuli smo to od e, povjerenika Oettingera, e, koje su tu vaša očekivanja i potom vezano uz financijske instrumente. Unutar financijskog programa imamo programe koji su posvećeni istraživanju i razvoju. Tu su dakle uključene male i srednje tvrtke. Tu imamo najfleksibilnija pravila. Možete reći da je to zato što je tu parlament najviše utjecao na donošenje tog okvira ili pa komisija. Vidimo da to je dosta fleksibilan instrument koji funkcionira u širokom kontekstu. Dakle, ćemo li zadržati ovu fleksibilnost ovakvih malih instrumenta kao što je Inofin, unutar jednog e, većeg dakle vi, okvira mislim da bi to bilo dobro razaznati. Hvala lijepo. U ime kluba SID, zastupnica Cabezon Ruiz. Gracias, señor comisario. <laughs> Hvala vam lijepa i čestitam na e, sporazumu koji je postignut s Meksikom, a koji je doista bio vrlo potreban e, i za cijelu Europsku uniju. E, I ja imam konkretno pitanje koje se odnosi na certifikat za proizvodnju generičkih lijekova i kao što znate uvođenje tisuću 1993. godine, a u skladu sa studijom koju je nedavno objavila Europska komisija, e, zapravo se odnosi na lokalizaciju e, tih tvrtaka izvan Europske e, unije i certifikaciju koja pretpostavlja zapravo otklanjanje zaštite nad patentom i osim toga mislimo da se radi ne samo o e, intelektualnom e, vlasništvu nego i o pitanju industrijske politike da bi se moglo a o tome nema nikakve dvojbe a i to tražimo od Europske komisije e, da uvede mjere i prouči mogućnosti da se omogući takva proizvodnja i e, da e, ako dođe do takve proizvodnje e, da se u trenutku kad se ta proizvodnja uspostavi zapravo ukine i zaštita nad patentom jer možemo reći da e, samo ovaj ovo šestomjesečno razdoblje e, zapravo pretpostavlja problem jer imamo mogućnost proizvodnje, ali imamo i gubitak u uštedi i izgubljenu priliku i treba mislim proučiti dobro eh, dakle napraviti studiju učinka eh, i eh, vjerujem da ne želimo da europska industrija prijeđe u treće države poput Indije i Kine. Evo toliko hvala. Hvala vam. u ime kluba ECR, zastupnik Tušanovski. Děkuji, pane predsedo. <clears throat> Ja budu mít jenom jeden dotaz. Hvala, predsjedniče. Evo imam samo jedno pitanje. Kao što ste rekli u uvodnom izlaganju, kada ste definirali tri ključna aspekta, slažem s tim. I spominjali ste i konkurentnost Europe. No, pitam se da li tom željom da se nađe administrativno rješenje i da se izbjegne administrativne komplikacije, da li ne dovodimo u pitanje konkurentnost eh, jer smo previše pod pritiskom eh, statistik, a ovdje govorimo o energetskoj uniji. Naime, na početku je ta ideja bila jako zanimljiva, inspirativna, no, sada smo u situaciji kada počnemo ograničavati tehnološku neutralnost, imamo statističke ocjene do 2050. Dakle, to je jako dugo razdoblje. A to se radi umjesto da se ide u smjeru koji ste spomenu dakle inovativnost, nove tehnologije, pomoć znanosti i istraživanju, a ne zadovoljavanje statističkih jako udaljenih podataka gdje se unaprijed isključuje neka tehnološka rješenja koja bi možda mogla omogućiti veću konkurentnost Europe. Hvala. Hvala vam. U ime kluba Alde, zastupnik Telička. Hvala lijepa, doista me zadovoljstvo pozdraviti vas gospodine podpredsjedniče. E, moram nažalost biti i sada je na jednom drugom sastanku, pa, pa ću mjesto pitanja s moje strane nekoliko komentara. Kružno gospodarstvo, to dobro osmišljeno, sjećam se kada ste nam predstavili paket na plenarnom zasjedanju. Ja sam bio tu i izvjestitelj, te izvjestitelj u sjeni za doprinose koje je dao ITRE ali izazov s kojim se suočavamo jest e, promijeniti način razmišljanja. Dakle, kako provesti kružno gospodarstvo za zemljama članicama sada kada postoji regulatorni okvir? Način razmišljanja se mijenja jako sporo. Možda bi ovdje u budućnosti EFSI mogao odigrati jednu ulogu, ne samo u smislu postotaka koji će se dodijeliti kružnom gospodarstvom, već i sama komunikacija vezana uz nove izazove, vi ste rekli. Želite ponovno razmisliti o prioritetima. To bi možda mogla biti prilika da se o tome bolje iskomunicira. Potom vezano uz višegodišnji financijski okvir, opet želite da se u njemu gledaju prioriteti, to je međutim pitanje uvjetovanosti. Kada god možemo, trebali bismo ju uvoditi kako bismo upravo ispunjavali ciljeve o kojima ste govorili. Ovo uvjetovanost može biti pozitivna, negativna i mislim da bi to moglo funkcionirati. Mislim da imamo čitav niz država članica koji bi trebali provoditi reforme, restrukturiranje. To vi niste spomenuli, ali mislim da je to ključ i da bi nam u tom smislu uvjetovanost mogla pomoći kada govorimo o distribuciji resursa. Još nekoliko primjedbi. Administrativni teret. Tu vidimo da se polako mijenjaju stvari, da se Mijenjaju stvari u komisiji, možda nešto manje u parlamentu, ali želimo ostati optimističan. Međutim, nemojmo se zavaravati. Administrativni teret i dalje raste. Nismo ga uspjeli smanjiti, niti stabilizirati. Pa pogledajmo kako možemo uvesti alate kojima ćemo ga nekako stabilizirati. U sve napore komisije još uvijek u tome nismo uspjeli. Što se tiče obrane, popisujemo ono što ste rekli. Mislim da nije lako to što još uvijek nemamo zajedničku obrambenu politiku i to je složeno pitanje. A vi ste spomenuli pitanje javnih nabava, da, to bi mogla biti, mogao biti jedan od prioriteta, potom je tu istraživanje. Mislim ali promet, digitalizacija, energetika, to sve mogu biti prioriteti dakle, komisije. Ovdje bih se zaustavio i rado ću s vama poraditi na ovim prioritetima. Hvala lijepo, zastupnica Lopez Bermeho iz kluba GUE. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Hvala lijepa gospodine Katajnen. Vi ste govorili o nekim mega tendencijama i mega izazovima, ali nažalost postoji nešto sasvim temeljno o čemu danas niste ništa rekli, a to je uključenost građana u e, ovu budućnost koju ste nam prikazali. E, mi smo željeli reći da nam da nismo dali e, dobar niti zadovoljavajući odgovor na e, nove e, novu situaciju i odgovor na nove industrijske modele. Dakle, pitanje je kakvo, je je to društvo u kojem želimo živjeti. Globalna konkurentnost ne može biti izlika za suspendiranje prava, e, a to se u Europi događa već godinama. E, kako ćemo izgraditi tu i takvu Europu i e, ne možemo ju inst industrializirati e, u centru, a na uštrb industrializacije na periferiji. I upravo e, ova sredstva EFSI se e, koncentriraju u centru, a periferija ostaje bez industrije. To ne odgovara rastućim ambicijama koje imamo unutar e, okvira Evropske unije, pa mi se čini da se radi kao o nekoj e, lutriji. Dakle, e, a trebalo bi poštivati preuzete obveze, a obveze tvrtki trebaju biti poznate i moramo znati e, u kojoj mjeri tvrtke uopće odgovaraju na svoje obveze. I ja ću zaključiti rekavši da je ono što ste danas e, rekli zapravo treba e, i zahtjeva još odgovor onim ljudima koji su isključeni iz socijalnih aspekata u Europi. Hvala vam. Idemo sada na ostale govornike. Zastupnica Grostet, izvolite. Najviše hvala i hvala podpredsjedniku komisije što nam je došao govoriti o tim jako važnim stvarima kao što je razvoj našeg društva. Trenutno živimo nevjerojatne promjene i potpuno se slažem s onim što ste rekli o kružnoj ekonomiji, i umjetnoj inteligenciji da, krajnje vrijeme da se pozabavimo i tim pitanjem, jer e, drugi kontinenti jako brzo napreduju i po mom sudu važno je izraditi nužne okvire za to, ali isto tako treba i umiriti i naše sugrađane koji su ponekad onekle zabrinuti glede tih e, razvoja, stvari, promjena. Evo, ja sam jako entuzijastična, ali ali možemo shvatiti da su i neki od naših sugrađana zabrinuti zbog toga, tako da je važno iznijeti sudove o razvoju te umjetne inteligencije. Sad, naravno, podržavam vas u potpunosti glede svemirske politike, obrambene politike, da. Dobro sam vas razumjela kada ste rekli da što se tiče proračuna za E, obranu parlamentu uloži dodatni napor, ali očekujem da i vijeće uloži dodatni napor i u pregovorima, nas je dvoje. Dakle, parlament je i itekako solidaran, ujedinjen, glede tog fonda za obranu što se tiče proračunskih sredstava, da, naša naši stavovi su u potpunosti suprotni, a i jedna i druga strana treba uložiti dodatni trud da ne samo parlament, vijeće to treba napraviti i treba uvidjeti da jamstva koja parlament želi pružiti glede e, prihvatljivosti projekata, no o tome ćemo vjerojatno imati još priliku govoriti. Zatim, imate puno ambicija s kojima se slažem, no evo pitanje. Imamo radnu skupinu koju, vodi Pascal Lamy koji je predložio da se udvostruče sredstva e, za sljedeći okvirni program. I povjerenica za digitalno je rekla da bi trebalo dvostručiti sredstva za digitalno, no vi nam kažete da će trebati više toga raditi s smanje sredstava. Pa mislim da dolazi trenutak kada će trebati imati dovoljno hrabrosti i tražiti od vijeća da u, i reći mu ukoliko želi E, pristupiti ovom stoljeću i biti moderan u njemu ili želi kasniti u svemu i onda, dakle, to znači da će se malo pomalo, kap po kap, e, raspliniti utjecaj našeg kontinenta. Dakle, eto, što vi mislite o zaključcima Paskala Mija i koji, e, što mislite kako će napredovati stav vijeća? Hvala lijepa. Van Bremt. Zastupnica Van Hvala lijepa i hvala povjereniku za vas tri pitanja. Pre svega potpora vašoj potpori kružnom gospodarstvu. Svi se ovdje slažemo da je riječ o ključnom dijelu naše budućeg gospodarstva. Prošlog tjedna smo u Strasburu izglasali E, dakle, konačnu verziju paketa. Ne bi sada smjeli pomisliti da je to sada kraj priče. Neke stvari još nedostaju. Jedna od prvih je novi pristup e, ekodizajnu. Imali smo ga u prošlosti, dakle riječ je bilo o tome kako se osigurati da su proizvodi energetski učinkoviti i sada se treba nastaviti rad. Hoće li komisija izraditi s tim u vezi prijedlog? To je bio dobar zaključak cijelog tog paketa. Drugo, vezano uz EFSI. Jedan od ključnih dosija u ovom sazivu kao što znate za nas, za naš klub je bilo važno da se njime podržavaju ciljevi održivog razvoja. To je važno kada govorite o industriji budućnosti. Nekad je toj industriji potrebno da, ih, da se pogura po određenom pravcu. Nekad uzimamo novac e, za ulaganje u nešto što je održivo, nekad ga usmjeravamo ka nečem klasičnijem, ali kada govorimo o potpori klasičnoj industriji, onda se tu treba nastaviti ta potpora, ali to treba kombinirati sa agendom za održivost. A tu bih htjela čuti što mislite kada govorimo o idućem sazivu, o budućnosti. Za kraj jedno političko pitanje. Spomenuli ste nekakav višegodišnji financijski okvir, bili ste dosta neodređeni, mislim da je to i normalno, neke odluke se tek trebaju donijeti, dakle da, fokus bi trebao biti na inovacijama, ali na socijalnim pitanjima, kohezijski fond. E, kad kažete treba učiniti više smanje, to je onda na razini nekakvog slogana. To je jako teška zadaća. Svi gledaju prema Europi tražeći odgovore, ali sad vi kažete napravit ćemo sa manjim sredstvima. Mislimo da se rješenje nalazi u pitanju vlastitih sredstava. Nadam se da će komisija izraditi prijedloge i učiniti vijeće svjesnim da je potrebno razmišljati na taj način. Next speaker. Madame Angelika Nibler. Zastupnica Nibler, izvolite. Hvala lijepa. Hvala eh, potpredsjedniku komisije što je danas s nama. Vi ste govorili o tendencijama u eh, gospodarstvu, govorili ste o strategiji Europske komisije. S njim u vezi imam za vas jedno pitanje. Kada govorimo o državama članicama, kada biste trebali ocijeniti situaciju, kakva je ona zapravo, da li se iskorištavaju se makroekonomske mjere. li, je li potrebno više učiniti? I nadalje, za, jednu, za godinu dana čekaju nas e, evropski izbori, imat ćemo novi, novi saziv parlamenta, novu komisiju, morat ćemo se suočiti sa glasačima. Koja je dakle bilanca vašeg rada, odnosno ovog, ove Europske komisije? Na koji način ste poboljšali život građana. Dakle, koje su bile ove tri glavne teme, glavni projekti, glavne poruke koje je ova, ova komisija poslala građanima? Hvala lijepo. Zastupnik Eber Marten, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. tu sam s vaše strane. Hvala što ste predstavili svoju viziju europski neke industrije sutrašnjice. Evo, svi mi dolazimo iz Strasbura, ne znam jeste li vi bili tamo, ali gospodin Juncker tamo je rekao nešto jako iznađujuće, interesantno. Dakle, kada je rekao da ne želi Europu koja se nudija. Gospodin Macron rekao je da želi suvremenu Europu jer moramo slušati ljutnju koja grmi izvana. A ja vam želim govoriti o jednoj ljutnji koju niko ne sluša, komisija još manje. A tu se radi o našim unutarnjim e, pravilima o tržišnom natjecanju i evo spomenuti jedan tabu za vas, pošto se tu možda radi čak i o izvornom grijehu, a to je definicija geografskog e, dominantnog položaja. Dakle, znate što je to, dakle kada imamo evo, situacije dominantnog tržišta kao je ArcelorMittal, e, vi kažete da hoćete zaštititi e, našu industriju, a ovdje na srebrnom pladnju nudimo svoju industriju drugima, dakle e, Rusima, Kinima, Kinezima, Indicima koji nemaju uopće interna pravila o tržišnom natjecanju i tako dalje. Dakle, a Kina ima više od 50% udjela za aluminije, što se tiče čelika preko 60% na svjetskom tržištu. Dakle, moje pitanje je jednostavno, kada ćemo povjereniče shvatiti da su konkurent, e, da je gospodarstvo planetarno i kada ćete se usuditi reći da treba promijeniti naše temeljne ugovorene. Jer dobro imati ideje za stvaranje novih radnih mjesta, ali bi trebalo imati ideje da se ne uništava ona koja postoji. A meni smeta to što vi govorite da treba e, izmišljati nove instrumente, a ne želite renovirati postojeće. I znate da ćemo ovdje imati uvoz izvan Europe, to će biti posljedica, dakle uništavamo svoju industriju. Dakle, gospodine Katajnin, budite hrabri, inovativni jer govorite o inovativnosti i konačno pristanite da se revidira naše temeljne ugovore i pravila o unutarnjoj e, e, o unutarnjem tržišnom natjecanju. Spomenuli ste doista važne teme. Dakle, pitanje lidera i razvoj industrije u budućnosti. Imali smo tu nekih problema kada je riječ o energetici. Idemo na sljedećeg govornika zastupnica Viring. Hvala. Hvala vam lijepa predsjedatelju i potpredsjedniče Katajnen, hvala što ste došli. Imam samo jedno pitanje. U ITRE-u se pripremamo za sljedeći okvirni program. Kao liberalka ja e, sam zainteresirana za ulaganje i inovacije koji trebaju osigurati naš rast i konkurentnost dugoročno. Isto tako želim e, se raspitati o FP9, odnosno znatnom porastu e, u e, tom segmentu kako vi predviđate namjenu iz proračuna za istraživanje u razdoblju do 2020. Hvala lijepa, gospodine Kohliček. Hvala vam lijepa. Tu sam. Evo ja sam s lijeve strane. Povjereniče, tu sam evo. Imam par pitanja za vas. Konkurentnost Europske unije. Moramo vidjeti da postoji 14 sektora, kao što to kolega Spravom rekao, dakle on je spomenuo tri države. U Sjedinjenim državama imamo tipičan slučaj nelojalne konkurencije u potrošačkoj industriji, dakle i tipična isto tako i u Bangladešu i Pakistanu, u jugoistočnoj Aziji i tako dalje. Dakle, kako mislite da možemo biti tržišni, e, konkurentni u takvom okruženju? Evo jedan primjer. Ako Češka republika koja nije jedna od najskupljih država članica Europske unije. Dakle, ako tamo želite proizvesti jedan motor ili skuter poput onih koji se uvoze iz Kine, sami dijelovi koštaju tri puta više od cijelog motora koji kupujete iz Kine. Dakle, kako želite zaštititi, kako možete zaštititi taj sektor industrije? Zatim, administrativno opterećenje sve veće. Dakle, kako možete spriječiti u sektoru znanosti, istraživanja i tako dalje. Dakle, kako možete spriječiti da da budemo potpuno pre, prevaziđeni. Pretpostavljam da imate plan pojednostavljivanja direktiva kako bi mala i srednja poduzeća i mali poduzetnici mogli naći mjesto za sebe ukoliko koji želimo poticati. Zatim, evo, bilo je dovoljno da Kina postroži uvjete uvoza plastičnog otpada da dođe do velikih poremećaja u Europi. Dakle, imamo li programe kojima bismo ohrabrili transformaciju ne samo plastičnih e, bijelih, zelenih, žutih plastičnih boca, već i drugih vrsta plastike. Dakle, ukoliko kroz nekoliko godina budemo trebali prestati koristiti odlagališta, a imamo situaciju da ne ka neki od sortiranih otpada ne mogu biti spaljivani, a tu ne, niti ne govorim o e, automobilskim e, gumama i tako dalje. Dakle, to je sektor koji je jako važan jer ovisimo o trećim zemljama. Dakle, imamo li način e, kako ćemo postupati, imamo rješenje za način kako ćemo postupati u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa vrijeme za odgovore i komentare. Hvala vam lijepo. E, dobili smo e, zapravo vrlo važno e, pitanje o kreativnoj industriji. Fascinantna je to tema i sve politike koje već imamo sada među našim alatima usmjerene su prema podršci kreativnoj industriji i zaštiti prava intelektualnog vlasništva i drugom. Dakle, imao sam priliku razgovarati recimo e, nedavno pred dva tjedna s predstavnicima kreativne industrije Italije i rekli su mi i utvrdili su koja su pitanja e, bitna, a to je pravo intelektualnog vlasništva i tu se očekuju mjere e, Evropske unije. Zatim to će sigurno biti i kružno gospodarstvo će biti mega trend i u kreativnoj industriji. Ono što su mi rekli bilo je da oni žele biti dijelom političkih procesa kružnog gospodarstva budući da žele e, pomoći e, izradi takve politike koja će podržati industriju i mnogi od tih megatrendova ili alata horizontalne politike na koje se sad koncentriramo mogu pokriti e, više industrijskih grana od trgovine do e, recimo građevinarstva i tako dalje. Pa prema tome dolazim do ekodizajna. Ekodizajn dobar je primjer na kojem e, možemo promotriti i e, druge stvari koje bi mogle poboljšati konkurentnost kreativne industrije što su održivi naši proizvodi, e, to više stoje na, u lancu vrijednosti na globalnom tržištu. Dakle, uspijemo li proširiti taj obuhvat eko e, dizajna, nemam još e, prijedloga, ali proučavamo mogućnosti za proširenje e, i želim reći da se onda stvara i globalni standard i evropske tržište morat će zadovoljavati uspostavljene kriterije i najviša moguća kvaliteta koju proizvodi Europa zapravo postaje time standard. Otvoreni smo za dobre ideje, znam da vam je ovo područje važno i da je to prototip industrije koja, E, treba Europi jer e, ima veliku dodatnu, dodanu vrijednost i e, zapravo mogućnost financiranja društva blagostanja i Dva su tu velika pitanja, pitanje prava intelektualnog vlasništva i pitanje kružnog gospodarstva važnog za ovu temu. Što se tiče posebno FP9 eh, unutar višegodišnjeg financijskog eh, okvira, razumijet ćete da vjerojatno nemam sve informacije koje vi od mene želite čuti. Mi ćemo 2. svibnja dati svoj prijedlog, ali puno je sektora koji će eh, izgubiti sredstva, ali nekoliko je područja koja će, koja će dobiti više sredstava. Dakle, rekli smo da će nasljednik obzora 2020. dobiti više sredstava, ne možda toliko koliko bi svi željeli, a isto e, tako će to biti i s Erasmusom+. Plus. Mnogi će biti razočarani ili zato što su izgubili sredstva ili zato što nisu dobili onoliko koliko bi bili željeli ali naravno imamo tu i realnost Brexita koja na sve ovo utječe, a to se treba uzeti u obzir. Mnoge države članice protive se e, povećanju udjela iz BDP-a u proračunu Europske unije i e, neke stvari naravno e, se odrađuju kroz EU proračun, a ne nacionalne proračune, pa što se tiče investiju, e, naš je cilj e, uspostaviti fond sa četiri politike. Jedna je srednja i mala poduzeća, druga je održivo ulaganje, e, zatim socijalna u socijalni aspekt i još jedan koji sad se ne mogu sjetiti. No, sve to znači izravno financiranje e, određenih e, područja politike koji su prioritetni za e, parlament i naše glavne uprave. Pa prema tome trebamo instrumente koji će biti jednostavni za primjenu. Inofin je u tom smislu vrlo fleksibilan i lak za primjenu pa ćemo u tom smislu imati jedinstveni regulativni prijedlog. E, kako postići više trošeći manje? Da, to e, je nešto e, što je se kao način razmišljanja često spominje. se je upravo jedan takav primjer. Ako pogledate iznos sredstava koji su namijenjeni eh, FC i onda eh, koliko je doista eh, potrošeno, možemo reći i što se postiglo, možemo reći da se može postići više s manjim sredstvima. I želimo mobilizirati privatni kapital gdje god je to moguće. pogotovo za e, tamo gdje nije moguće naravno e, za javne investicije e, to je druga stvar što se tiče zaštite imamo imat ćemo krajem ovog mjeseca ćemo izaći s prijedlogom a cilj nam je poboljšati uvjete, e, jednake uvjete za sve, e, za e, proizvodnju biosimilara za one koji imaju proizvodnju u trećim državama. Što se tiče trajanja patenta, to je ključno za inovacije u Europi, ali danas je problem u tome što kad jednom zaštita zaštiti i prođe rok evropske tvrtke ne mogu početi odmah prodavati trećim državama, a što je slučaj s evropskim tvrtkama koje imaju sjedište u trećim državama. Dakle, ne želimo tu eh, te, temeljna pitanja dirati kao što je eh, trajanje zaštite, ali želimo jednake uvjete za sve i za one tvrtke koje imaju sjedište u Europskoj uniji e, nasuprot onima koje imaju sjedište izvan Europske unije e, u smislu te zaštite u svrhu e, izvoza proizvoda. Vjerujemo da će ovo imati značajan pozitivni utjecaj na naše države članice. Jeste li znali da je EFSI jako dobro funkcionirao e, u onim područjima gdje je e, tržište bilo neuspješno. Ako pogledate EFSI financiranje i e, BDP vidjet ćete Grčka, Estonija, Bugarska, Portugal i Španjolska je redoslijed financiranja, dakle tamo gdje je zakazalo tržište u smislu financiranja, EFSI eh, eh, je eh, to dopunio i EFSI jedan fokusira se na održivo ulaganje, pa zatim na pariški sporazum što se odnosi na energetsku učinkovitost, obnovljivu e, energiju, e, zatim e, kružne projekte koji uključuju energiju i tako dalje. Što bi ova, e, ovaj saziv e, komisije treba ostaviti u nasljeđe u smislu industrijskog razvoja? Ja ću spomenuti tri stvari. Prvo, kružno gospodarstvo. Što je nešto u što sam, što sam ja doista čvrsto uvjeren i smatram da je to prednost koja će nam omogućiti e, dobar regulatorni okvir, a drugo je umjetna inteligencija. Ukoliko se ona bude koristila na način koji će poboljšati rast e, i produktivnost, morat ćemo to e, svakako iskoristiti. A treći element je otpornost pojedinaca i društva kao cjeline koncentriranje na kvalitetniju E, kvalitetnije obrazovanje e, da bi pojedinci bili prilagodljiviji da bi bili dovoljno snažni da se suoče s e, izazovima i da, da društva kao i pojedinci budu otporna i čvrsta jer ne želimo pojedince gubiti dakle umjetna inteligencija e, i upravo ta čvrstoća i otpornost u kombinaciji za nas su od iznimne važnosti. E, politika konkurentnosti za nas je e, osobito važna. Nisam specijalist za to pitanje, čuo sam slična stajališta i kao što ste i vi rekli, kao što o tome smo razgovarali s gospođom Vestaker i ja vas želim potaknuti da s njom o tome izravno razgovarate jer ona svakako može dati bolje i konkretnije odgovore nego ja. Ja sam u potpunosti svjestan da je to relevantno tržište. Oprostite, povjereniče, ja ću prekinuti i znam da to nije pristojno, ali to nije odgovor koji sam očekivao. Vi ste potpredsjednik komisije i vi ste taj koji se čvrsto bori protiv promjene definicije relevantnog geografskog tržišta. Nisam ja uvijek e, protiv relevantnog tržišta, niti sam se o tome ikada tako očitovao. Ne znam ni u kojem kontekstu bih se bio mogao očitovati protiv toga. Kao što znate, postoji firewall između eh, opće uprave za konkurentnost i ostatka eh, komisije. Ne sudjelujemo eh, u procjenama relevantnog tržišta E, ni na koji način. Već sam čuo e, slične pritužbe. Tržište se mijenja. Ono što je danas relevantno neće nužno biti i sutra, ali mislim da onda e, trebate, kao što sam rekao, razgovarati s kolegicom ona će znati više o tome. Što se tiče cjenovne, odnosno troškovne konkurentnosti države članice moraju to uzeti u obzir, ali sasvim sigurno Europa nikad neće biti kontinent najjeftinije ili najpovoljnije proizvodnje. Moramo svoje potrošače štititi i od jeftinih e, proizvoda. Ne možemo međutim zabranjivati uvoz, ali inovacije i dodana vrijednost su tu isto tako važni. Čuo sam e, nedavno da kranovi dizalice koje se koriste e, u e, lukama, evropskim lukama, dolaze iz Kine i od evropskih proizvođača, ali evropske luke su se odlučile za skuplji proizvod budući da on koristi više znanja i tehnološki napred napredniji te može preduhitriti e, moguće probleme. Dakle, nije uvijek e, cijena e, jedina ni presudni čimbenik. Što se plastike tiče, pred nekoliko tjedana smo objavili strategiju za plastiku i stvaranje jedinstvenog tržišta za plastični otpad, usklađivanje kvalitete plastike, budući da recikliranja ne može biti sada jer je e, preraznolika kvaliteta plastike i e, zanima li vas to, preporučit ću da razmotrite strategiju za plastiku E, smatram da smo dobili jako dobre povratne informacije ne samo od Europskog parlamenta nego i od same industrije i željeli bismo e, imati kružno gospodarstvo koje dobro funkcionira uz e, smanjenje količine plastičnog otpada i to ovdje u Europi, a ne prodavati ga azijskim državama što je naravno veliki problem i postaje sve većim problemom dan za danom. Hvala vam lijepa, hvala vam e, puno predsjedniče na svim vašim odgovorima i opaskama. Smatramo ovo iznimno zanimljivim i e, ozbiljno ćemo uzeti vaš prijedlog koji se odnosi na konkurentnost e, u širem smislu i Povjerenik Vestagor koji e, je odgovoran za neka od ovih pitanja možda bi nam mogao dati dobre odgovore na e, pitanja koje imamo budući da nije prvi puta u e, povijesti ovog odbora da se bavimo tim problema, problemom. No, hvala vam na odgovorima i vidimo se uskoro. Hello, once again, Evo na sada na e, izvjestiteljici Barbari Kapel koja će nam e, reći nešto više e, o projektima e, ulaganja e, u energetsku infrastrukturu e, u Europske unije 2017 je predložena uredba koja se odnosi na obavješivanje komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji, evo to je e, redovni zakonodavni e, postupak. Hvala vam lijepa predsjedatelju, e, imam vrlo kratko izvješće, nacrt izvješća, ali vrlo rado ga predstavljam u okviru REFIT programa. To je zapravo jedna prerada i Vjerujem da ćemo ovim putem smanjiti razinu e, birokratiziranja i e, našim e, korisnicima pružiti bolju uslugu. Sa izvjestiteljima u Sjeni imala sam dobru suradnju uz visok Eh, stupanj konsenzusa eh, i eh, sve se to djelo u okviru REFIT programa. Stavlja se izvan snage ova uredba, dakle, Europskog parlamenta i vijeća o obavješćivanju komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture Europskoj komisiji i što se tiče e, čuvanja informacija i podataka o energetskom tržištu to bi moglo biti od velikog značaja za buduća ulaganja u energetiku. Od kad imamo ovu uredbu imali smo tri obavijesti država članica 2015. E, i e, u okviru refita komisija je provela studiju za reviziju 2016. godine je izrađena studija i e, zatim su slijedile konzultacije e, tijekom 12 tjedana u 2016. godini. I e, sažetak je predstavljen u studenom te godine to su zaključci o kojima mi danas raspravljamo, a koji se dijelomice i preklapaju s obavještavanjem i većina informacija trebala je e, doći putem koji propisuje ova uredba, ali e, postoji drugi izvori poput e, Europske transferne mreže i drugih eh, mreža i godišnjih izvješća a i eh, planova eh, sektorskih nacionalnih planova i komisija je dobivala i redovite informacije iz tržišta što je značilo da e, ovo obavješivanje nije bilo toliko neophodno i birokratiziranje možemo smanjiti po prvi puta o ovome se sada raspravlja e, kao i o e, stavljanju izvan snage ove uredbe 256 kroz 2014. Najpšak, Sada gospodin Javor Izvolite, imate riječ. Najviše hvala predsjedniče, hvala i na izvješću, no dopustite ipak da iznesem neke sumnje glede inicijative komisije i izvješća izvjestiteljice. Osvrnimo se malo nazad na povijest ovog zakonodavnog uredbenog prijedloga. Dakle, prijedlog eh, komisije je e, iznesen na sud, Europski parlament je e, izveo na sud jer je mislio da pravni temelj nije opravdan, dakle Euroatom e, je bio tu uključen. Dakle, ovaj sudski postupak pobjedio je Europski parlament, sud je donio o presudu i odluku da to mora biti da mora biti određen drugi pravni temelj. Koja je bila reakcija Europskog, e, Europske komisije, oni su jednostavno opozvali cijelu uredbu. Stavili izvan snage. Dakle, ne da treba odrediti valjan e, pravni osnov, već su jednostavno napustili i odbacili se cijelu uredbu. I ovim načinom se samo zaobilazi rezultat e, odluke suda i tu se u biti ne, tumači valjano odluka suda. Tu su tri ključna argumenta za kojim je komisija posegnula. Najprije kažu da ima preklapanje između obveza izvješćivanja i ukazuju kao što spomenuto da mreža ovih organizacija već izvješćuju o tim pitanjima. No ja vjerujem da obveze izvješćivanja u okviru europskih e, uredbi i koje su delegirane državama članicama, to je nešto se ne može zamijeniti obvezom izvješćivanja mreža kada ponekad e, privatna poduzeća sudjeluju u tim mrežama. Tako da u biti ja vjerujem da postojeća obveza izvješćivanja nije da ne postoji puno preklapanje. Sad možda bismo mogli naći najbolji način da budu sukladne ove dvije stvari, da se nadopunjuju, ali ne mislim da je stavljanje izvan snage uredbe najbolje rješenje. Drugi argument za kojim je komisija posezala jest dakle da su već tri izvješćivanja napravljena i da je to dovoljno za zaključenje rada. Ja mislim da je samo jedna napravljena nakon 2014. nakon što je uredba na snazi i nakon što je Energetska unija posla program Europske unije. Tako da ne vjerujem da sukladno s novim pravilima imamo dovoljno informacija na spolaganju. Treći argument za kojim su posezali jeste da postoje neke poteškoće u provedbi unutar nekih država članica. to je nešto što ne mogu razumjeti. Ako komisija ima poteškoće ili probleme za provoditi europske uredbe u državama članicama, onda rješenje nije da se stavlja izvan snage uredbe, već da se navede države članice da to bolje provode. I mislim da se puno govorilo o boljem uređivanju, ali ponekad eto, to se nalazilo se rješenje, ali rješenje je najčešće bolje provedbe, a ne uništavanje e, zakonodavnih i uredbenih e, akata samo zato što ih se ne može tako provesti. Tako da ja mislim da ono što treba raditi nije staviti izvan snage ili povlačiti e, uredbu, već nastaviti i to nastaviti na najbolji mogući način sukladno sa ocjenom i odlukom suda i sa stavom Europskog parlamenta koji je ranije već iznesen. Hvala. Hvala vama kolega na komentarima. Zamoću Europsku komisiju. Gospođu Evo Gerhardt iz DG glavnu upravu energiju za mm, komentare i odgovore. S obzirom da je ovo jako važno za naš odbor, bilo bi lijepo da nam objasnite stav Europske komisije. Najprije, evo, da objasnim, e, ja sam Karina Kariljo i govorit ću mi je kolegici koja je morala otići e, u ime glavnog uprave za energiju. Najprije dopustite zahvalim e, odboru na nacrtu izvješća koje podržava prijedlog komisije i želim podsjetiti na dva cilja ovog prijedloga za stavljanje van snage. Jedan je da se riješimo akta koji po našem mišljenju više nije, ne zadovoljava svoje potrebe, a drugo je da smanjimo administrativno opterećenje za sve dionike koji sudjeluju u tom postupku. I za kraj želim spomenuti i činjenicu da ovo komisija ne radi olako. Mi smo prošli kroz jako ozbiljne etape. Naručili smo vanjsku studiju da se ocjeni e, rezultat e, analiza iz 2014. i 15. i gospodinu Javoru želim reći dakle, da nije samo 2015. pokrivena već sve tri i studija je potkrijepila našu E, provjeru e, prikladnosti iz 2016. Još par kratkih e, odgovara gospodinu Javoru na njegova pitanja. Najprije glede presude. Mi ne odgovaramo na presudu tako što stavljamo van snage uredbu. Ono što mi predlažemo sada to radimo zato što smatramo da ne pruža zadovoljavajuće rezultate. A drugi drugu stvar koju je gospodin Javar spomenuo jeste da smo mi riješili probleme provedbe uredbe tako što e, povlačimo uredbu, a ne što e, inzistiramo na provedbi. Pa vidjeli smo da postoje problemi provedbe koji su prvenstveno uzrokovani ograničenjima samog e, dokumenta, dakle njegovih procijenjenih e, kapaciteta, odnosno te kapacitete, to su informacije koje nam države članice nisu mogle tek tako lako staviti na raspolaganje, možda smo bili previše optimistični kada smo mislili da ćemo dobiti sve te podatke. Tako da je to nešto što nije funkcionalno. Jednostavno, i zadnja stvar koju sam htio spomenuti jest eh, ono što je rečeno da ćemo sada imati na raspolaganju podatke samo iz eh, od privatnih eh, dionika. Dakle, u biti članak četvrti ovog teksta, prema njemu se kaže da privatni operateri stav na raspolaganje informacije državama članicama. Dakle, Mi u komisiji uviđamo da se te informacije mogu dobiti direktno Dakle, tu imamo observatori koji nam daje izravan pristup tržištu, a ne tako što ćemo ići preko čitavog niza operatera koji su u suštini privatni, tako da je to eto, mm, završni odgovor. Još jednom želim zahvaliti odboru i vašem radu. Hvala vama, gospođo. A sada dajem riječ izvjestiteljici za zaključak. Hvala. Hvala. Evo, imali smo mogućnost e, razmijeniti mišljenja i prije. E, imamo rok za amandmane 26 tog e, i želim reći da, je, da smo imali dobru suradnju. Hvala gospođo, hvala Barbara, 26.4. do 12 sati, to je rok, to je četvrtak, dakle rok za amandmane. Glasanje na Mitrevu 19.6. Eto, to je sve u rupi u rujnu 2018. plenarna po sudećih. Dragi kolege, hvala na uh, vašoj suradnji. Sutra ujutro od 9 do 10 imat ćemo sasnak iz zatvornih vrata, sasnak koordinatora, no u 10 sati trebate znati da glasamo u 10 sati i podsjećam vas još jednom, dakle, od 2 i pol, od 1 i pol do 2 i pol, imat ćemo sastanak e, parlamentarne skupštine Energetske unije. To je dakle između dva dijela rada sastanka ITREA, dakle na pauzi imat ćemo radni ručak sa sendvičima. Tako da ćete moći otići i očekujem da nazočite na parlamentarnoj e, plenarnoj sjednici Energetske unije sutra u 1.30 i naravno u 10 sati glasamo na ITREU. Hvala, vidimo se sutra.